Želim sve najbolje izvjestitelju u njegovoj ulozi po ovom pitanju. Hvala lijepa gospođo Damanaki. Zatvaramo raspravu. Glasovanje je sutra u 12. A sada prelazimo na redovito izvješće. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, štovana gospođo povjerenice. Nije tako puno vremena prošlo otkako smo se upravo u ovom velikom domu našem bavili temom Brisel 1. I nismo samo to razmatrali, suočavali se s time, nego smo vrlo konstruktivno kao evropski zakonodavac sudjelovali dakle u novom formuliranju. Od e, prosinca 2012. imamo tu novu verziju uredbe o sudskoj nadležnosti kod i priznavanju presuda i provodbe presuda u građanskom pravu unutar čitave Europske unije. Riječ je naravno jednoznačno o dodanoj vrijednosti za sve građanke i građane Europe. Naime, primjerice mi smo ukinuli čitav postupak eksekvatora i u budućnosti će biti puno lakše različite presude i ovršne presude provesti u Europskoj uniji. Naravno, komisija je u ovom postupku E, koristila tehniku nove formulacije rikasta i naravno u tom postupku je neke aspekte izostavila koje su po mom mišljenju i po mišljenju našeg odbora za pravna pitanja vrlo važne. Postupak je nije pokrio sve aspekte relevantne za sam posao. Riječ je o nadležnosti suda u procesima koji imaju veze sa zakonom o radu i zapošljavanju. Nije dovoljno uzeto u obzir svi ti problemi. Na, u međuvremenu je, zahvaljujući temeljnim slobodama, radni život ljudi postao vrlo mobilan, sve se odvija, prekogranično, ali postaje puno grublja situacija i svakodnevno preživljavanje. Mislimo da moramo to vrlo jako reagirati na to. Mislimo da treba Europa reagirati u tu pomoć zaposlenima. Stanovite odredbe zemalja članica ne mogu se ispuniti u drugim zemljama zato što to nije do kraja regulirano. A mi želimo osigurati da se forum shopping ili traženje boljih, povoljnijih mogućnosti pravnih, pogotovo koje bi štitile poslodavca, E, ukine. Mi želimo da se točno zna čije će se pravo u svakom trenutku primjenjivati, da se izbjegne svaka kolizija, da se vidi čija je nadležnost kojeg suda. Mi želimo da radni ugovori i odredbe ugovora o radu posvuda važe jednako. Naime, unificirano. Jedan od temelja međunarodnog pravnog privatnog prava je zaštititi slabiju stranu, a tu pogotovo spadaju ljudi koji su zaposlenici i koji ovise o ugovoru o radu. Europski parlament smatra da je Europska komisija u buduće mora nešto temeljitije provjeravati pitanja, pogotovo pravna pitanja ili sporove koje nastanu iz različitih radnih odnosa i ugovora o radu. Industrijskoj akciji primjerice su se različite ovih kao i pravila po kojima postupaju žive i funkcioniraju sindikati od zemlje do zemlje različitih članica Europske unije. Ima čak zemalja u kojima je industrijska akcija ili obustava rada ilegalna. Zbog toga predlažemo da sve što je u Briselu jedan e, bude kompletno usklađeno sa svim međunarodnim privatnim pravom i svim nacionalnim pravima koje u Europskoj uniji vrijede. Mi želimo da se u budućnosti bude sud nadležan u onoj zemlji gdje su recimo različite industrijske akcije ili štrajkove, obustave rada i slične stvari se dogodile. Isto tako želimo da komisija u individualnim radnim slučajevima više pažnje posveti pojedinačnim pravima. Brisel 1 je već sadržavao različite posebne ugovorne dakle zaštitne odredbe, a kriterij da će biti na snazi ona će se primjenjivati ono pravo gdje je bila nekad filija, dakle centrala poduzeća u kojem je neko radio, a kasnije je zatvorena, je dovela do različitih zbunjujućih situacija i problema. Prema tome treba, pogotovo recimo kada imamo transportne situacije, jer vi možete imati poduzeće danas koje se danas registra ovdje, ali sutra tamo u zemlji C zapošljava ljude. Prema tome, tu je veliki problem gdje će koje pravo se primjenjivati i koji će sud imati lokalnu nadležnost. Stoga zahtijevamo da se komisija tim temama jače posveti, više svoje pažnje usmjeri i posebno pritom postupa uvijek po načelu slabijeg treba zaštititi, načelu međunarodnog privatnog prava. Hvala lijepa. Nije se nitko javio za riječ, pa onda ponovo gospođa Marija Damanaki. Hvala predsjedniče. Komisija zahvaljuje izvjestiteljici gospođi Regner koja je skrenula pažnju na ovu temu. Mi se zalažemo za zaštitu prava zaposlenika, pogotovo kada su uključeni u sporove prava zaposlenika. Njime se, njima se već konkretno bavilo u nedavnoj preinaki e, direktive koja je usvojena šest prosinca 2012. godine. Postoje jedan slučaj gdje su zaposlenici tužili poslodavca. Slijedom toga se reagiralo i adekvatna pravila su donesena. Mi ćemo vrlo budno paziti na to kako se ona provode pogotovo ćemo uzeti u obzir sve ovo što je naznačio parlament. E, to inače predviđa članak 79 preinačene uredbe. U ovom smislu komisija bi mogla u budućnosti vidjeti kakvi su mogućnost ugovora o zaposlenju što bi se moglo možda učiniti na način da se iskoristi klauzula iz članka 21 u slučajevima sporova e, koje vode zaposlenici protiv poslodavca. Dakle, da nadležnost ne bude nužno ondje gdje je nadležnost odnosno mjesto boravka e, poslodavca. Hvala lijepa. E, glasuje se sutra u 12. A sada prelazimo na izvješće Fraga Esteves. Pa ću riječ dati gospođi